S'il vous plaît. Molim vas. Merci de prendre place. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. treba reći da su raspoređena sva mjesta u ovoj dvorani. Molim vas da što prije se smjestite. Dobar dan svima. Dobar dan članovima našeg odbora, starim članovima. Ima nekoliko njih, imamo i nove članove, pozdrav i njima, pozdrav tajništvu odbora i cijelom timu tajništva koji će biti s nama tijekom, cijelog saziva. Pozdrav e, predstavnicima komisije i vijeća. i a, ja zapravo predsjedavam vrlo e, kratko e, ovim odborom. Donc euh, notre agenda vous allez le voir est Kao što vidite dnevni red je vrlo kratak, nadam se da će sve ići glatko. Glavna točka dnevnog reda je izbor predsjedništva odbora te ćemo započeti s izborom predsjednika odbora. Stoga otvaram sastanak. Podsjećam vas da ćemo izabrati predsjednika te podpredsjednike ovoga odbora. Najprije predsjednika ili predsjednicu, a nakon toga podpredsjednik ili podpredsjednice. Gospodine Parmos, e, stari članovi ga poznaju. E, da li želite nešto reći što se odnosi na poslovnik? Na koji članak se to odnosi? Htio bih prije izbora novog e, predsjednika i potpredsjednika zahvaliti dosadašnjim našem predsjedniku, profesoru Moreiri, e, koji je u posljednjih pet godina iskazao veliki profesionalizam u svome radu. I htio sam to istaknuti. Htio sam to napraviti tijekom posljednje plenarne sjednice, ali nažalost nije bilo vremena. Hvala. Molimo tajništvo da pošalje takvu poruku u ime našega člana. Dakle, da se E, da zahvalimo predsjedniku Moreiri. Imamo e, popis zamjenika koji će zamijeniti e, stalne članove koji nisu ovdje. Gospodin Valeza će zamijeniti gospodina Kasparija, gospodin Mato Adrover će zamijeniti gospodina Fenera, gospodin Začer će zamijeniti gospodina Lombergisa, Gospodin Van de Kamp će zamijeniti gospodina Patriksa, gospodin Kelly umjesto gospo, gospođu Quisto Wolf, Erik Andrije će zamijeniti gospodina Winfreda, za ECR gospodin Starbati će zamijeniti gospodina Campbella, Banamana, za ALDE gospođa Sharon Sova će zamijeniti eh, Marielle de Sarnez, a gospodin Van Dalen će zamijeniti Lansdo, gospodina Lansdofa. Za eh, one koje ne pripadaju nije, za neovisne, gospodin Šokat će zamijeniti gospođu Le Pen. Aha, ona je ovdje. Onda nemamo dobar uh, ispravan popis. Gospodin Epitedios će zamijeniti gospodina Obernela i gospodin De Graal će zamijeniti gospodina Salvinija. Evo, to je taj popis. U, e, što će biti važno za slučaj da ćemo glasovati. Svi članovi moraju imati e, karticu za glasovanje, ako um, Dakle, članovi tajništva će vas prozvati da, e, vidim, da se vidi imaju li svi e, karticu za glasovanje. Imaju li dakle svi svoje glasačke kartice? Imaju. Hvala. Prelazimo na izbore. Biramo predsjednika ili predsjednicu ovoga odbora. provjerit ćemo da eh, imamo li kvorum, a to je 11 članova ovog odbora. Dakle, imamo ga. Ima li kandidata nominiranih za mjesto predsjednika ili predsjednica ovoga odbora? Predajem riječ Davidu Martinu iz eh, kluba socijalista. Hvala. Hvala vam e, na ovom predsjedavanju. E, ne brinite, neću još dugo. E, ja bih predložio Bertal Lajna za predsjednika. Oni stari članovi znaju da je on predstavljao ovaj odbor on 15 godina je već zastupnik u parlamentu iz kluba socijalista je, pametan je, i isto tako ima i strpljenja i smisla za humor za predvođenje ovoga odbora. Dakle, Bert Line je e, naš kandidat. E, hvala. Mislio sam da ćete reći nešto kritično prema kandidatu, prema kandidatu, ali sve što ste rekli je pozitivno. Ima li drugih kandidata? Nema. Onda predlažem Dakle, dakle, da li prihvaća e, nominaciju e, Davida Martina i njegove klupe, njegova kluba, je li e, stalni član? Dakle, ako nema nitko ništa protiv, predlažem da odobrimo odnosno potvrdimo aklamacijom njegov izbor. Bert Lange, je te don... Bert Lange, evo, prepuštam ti svoje mjesto. Hvala. Ja, liebe... Drage kolegice i kolege, srdačno vam zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Obećavam vam da ću učiniti sve što bude u mojoj moći kako bih opravdao to povjerenje. Mislim da mi kao odbor INTA imamo vrlo odgovorne zadaće pred sobom i moramo skupa e, postići napredak u vrlo važnim e, zakonodavnim aktima. Dopustite mi da nakon ovog izbora kažem nekoliko riječi. Sad se radi u prvom redu o tome da se upotpuni predsjedništvo, a potom ćemo izabrati potpredsjednika ili potpredsjednicu odbora INTA. Već smo ustanovili popis članova i njihovih zamjenika i ustanovili smo da imamo kvorum. Zato vas pitam ima li prijedloga za mjesto prvog potpredsjednika ili potpredsjednice ovog odbora. Izvolite gospodine Vinkla. Hvala gospodine predsjedniče. Prije nego predložim e, nekoga, dopustite vam najprije čestitam na izboru za predsjednika ovog odbora u ime kluba zastupnika EPP-a. E, zadovoljstvo mi je i čast e, za predložiti gospođu Stokija Saif. Ona bi bila kao za mjesto prve potpredsjednice odbora INTA, ona je već dosta poznata, ona je članica ovog odbora od 2004. kad je odbor osnovan, bila je i zamjenica koordinatora u posljednjem sazivu bila je izvjestiteljica i izvjestiteljica u sjeni u mnogim važnim dosjejima u prošlom sazivu također je predsjedala E, političkim odborom nakon e, skupa Euromed, a prije nego što je e, postala zastupnica u Europskom parlamentu, radila je u francuskoj vladi i za kraj. Dopustite da kažem da sam siguran da će u predsjedništvu odbora INTA igrati vrlo konstruktivnu ulogu. Hvala lijepa na ovom prijedlogu. Ima li još nekih prijedloga? To nije slučaj. Onda ću sada pitati gospođu Saifi da li je ispunila imovinsku karticu i da li je e, član ovog odbora i da li prihvaća kandidaturu za mjesto potpredsjednice ovog odbora. Da, odgovor je da na sva tri pitanja. Hvala. Hvala vama, gospođo Hajpi. Onda ću sad pitati da li se slažete da i e, za, da i ovaj put glasamo aklamacijom. Čestitam gospođo Saifi, e, veselim se našoj dobre buduće suradnje i molim vas dođite gore. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Drage kolegice i kolege, onda prelazimo na izbor drugog potpredsjednika ili potpredsjednice odbora INTA. Ima li prijedloga? Gospođo Kela, izvolite. Hvala i čestitke na izboru. Predlažem u ime zelenih Janika Žadua za drugog potpredsjednika ovog odbora. Kao što znate, on je privrženi član ovog odbora, te već niz godina se bavi pitanjima trgovinske razmjene, a od 1994. godine radi e, na tom području unutar zelenih, te je on doista iskusan e, član ovog odbora i bili, smo, bili bismo doista sretni kad bi dobio potporu kao drugi potpredsjednik. Hvala lijepa. Ima li još prijedloga? E, to nije slučaj. E, onda i Žaniku upućujem tri pitanja. Da li si popunio imovinsku karticu, da li si e, punopravni član i da li prihvaćaš kandidaturu? Jesam, gospodine predsjedniče, jesam, jesam. Puno hvala, gospodine Žado. Ja? Onda ću sad opet pitati da li se slažete da i ovaj izbor obavimo aklamacijom. Čestitam. Janik, molim te da i ti dođeš ovamo gore. A sada da bismo upotpunili predsjedništvo, radi se o izboru trećeg potpredsjednika ili potpredsjednice. Dakle, kao što sam već rekao, kvorum imamo. E, I zato ću odmah pitati ima li prijedloga. Izvolite. Gospodine predsjedniče, prije svega vam čestitam na izboru, kao i ja, Janiku Žadu na izboru na mjesto podpredsjednika. E, ja vam predajem kandidaturu Hulja Winklera na mjesto e, podpredsjednika trećeg. E, u ime EPP-a. Od 2007. godine je član ovog odbora, e, pozna ga niz e, kolega i cijene zbog predanog rada na području Zapadnog Balkana. On je bio ministi, minister, ministar trgovine u Rumunjskoj kao i ministar komunikacije i telekomunikacija 2007. godine. I mislim da će on predstavljati dodanu vrijednost u radu predsjedništva. Hvala lijepa kolegice na ovom prijedlogu. E, da li ima još prijedloga? To nije slučaj. Onda i gospodinu Winkleru postavljam tri pitanja. Jeste li ispunili imovinsku karticu? Jeste li punopravni član ovog odbora? I da li prihvaćate kandidaturu? Da, ja sam predao svoju financijsku karticu, ja sam e, punopravni član odbora i e, bit će mi čast raditi s vama u predsjedništvu. Puno hvala gospodine Winkler. I ovaj put vas pitam, slažete li se da i gospodina Winklera izaberemo aklamacijom na mjesto trećeg potpredsjednika odbora? srdačno čestitam, gospodine Winkler. Molim vas da i vi dođete ovamo gore kako bi predsjedništvo bilo u svom punom sastavu. Drage kolegice i kolege, time je predsjedništvo u svom punom sastavu. Ja se nadam, ispričavam se, zaboravio sam četvrtog potpredsjednika ili potpredsjednicu. Dakle, ponavljamo isti postupak. Četvrti potpredsjednik, kvorum imamo. E, da li ima prijedloga za mjesto četvrtog potpredsjednika ili potpredsjednice. Izvolite. Hvala, čestitke vama i vašim potpredsjednicima. I ja sam također se zabrinula da smo zaboravili četvrtog potpredsjednika, ali vidim da je to mjesto slobodno, pa bih htjela predla, predložiti kolegu Jana Zaradova iz Češke. On u proteklih pet godina je radio u ovom odboru, te mislim da bi bio um, sjajan dodatni član vašem um, predsjedništvu i to je nominacija u ime ECR-a. Hvala lijepa na ovom prijedlogu. Gospodine Zahradil, molim vas, e, oprostite, znam da da ćete imati razumijevanje. Vama postavljam ista tri pitanja. Da li ste ispunili financijsku, imovinsku karticu, jeste li punopravni član odbora i da li prihvaćate kandidaturu? Hvala. Ja sam obavio sve svoje obveze, uključujući predavanje financijske e, kartice. Ja sam e, punopravan član ovog odbora i bilo bi mi čast s vama raditi u predsjedništvu. E, hvala lijepa. Dakle, da li se i ovaj put slažete da e, i četvrtog potpredsjednika izaberemo aklamacijom? Hvala lijepa, drage kolegice i kolege. Evo time je sada predsjedništvo u svom punom sastavu i možemo početi raditi i upravljati našim brodom u e, ovim burnim vremenima. E, sljedeća točka dnevnog reda su termini za sastanke, za sljedeće sastanke, oni su vam već poznati. E, to vam je dostavljeno. Ako nemate primjedaba, onda ćemo ih smatrati usvojenima. Osobito želim e, upozoriti da je sljedeći sastanak 22. srpnja u 15 sati. E, tu ćemo donijeti neke odluke a također ćemo imati razgovor sa povjerenikom de Nema, vidim da nema nikakvih primjedaba na taj predloženi kalendar, e, onda ga smatramo usvojenim. i po, bit će vam poslan u pismenom obliku. Na na dnevnom redu e, dolazimo do točke četiri, a to je ustanovljenje jezičnog profila, ali još nisu svi zamjenici e, redovnih članova imenovani, tako da tu točku odgađamo, ne možemo je danas e, odraditi, to odgađamo do 22. srpnja, a do tada moraju biti imenovani svi zamjenici članova odbora i molim e, sve klubove zastupnika da što prije imenuju zamjenike e, svojih članova u ovom odboru. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Ja danas nemam nikakva priopćenja. E, osim jedne jasne izjave, a to je želim da na vrlo konstruktivan način e, radimo u ovom odboru e, i u suradnji sa drugim odborima, iako ćemo se morati koji put možda e, boriti za, u pitanjima nadležnosti naš odbor ima e, dosta nadležnosti i može dati važan doprinos e, e, u Europskoj uniji sada sa 41 članom postajemo veći odbor i time možemo još intenzivnije raditi na politici u području trgovine u Europi i izvan Europe. Uvjeren sam da mnogi trgovinski ugovori koji, o kojima se još prije dvije godine moglo razgovarati u, e, iza zatvorenih vrata jer javna, javni interes još nije bio tako izražen. Sada e, više to ne bi bilo moguće. Trgovinska politika e, je vrlo važna i o njoj ovise vrlo središnja pitanja života građana Europske unije i time su e, ta, ti ugovori postali u središtu pažnje javnosti e, i e, javna, javna rasprava, javna diskusija o tim ugovorima kao što je TTIP, ali i drugi ugovori postaju u centru pažnje javnosti. Zato je važno da naš rad bude transparentan kako bi kako bi zadovoljili sve interese i kako niko tu ne bi bio ostavljen po strani. Dakle, radi se o pitanju kako na pravedan i fer način oblikovati našu trgovinsku politiku što je e, srž e, jedne trgovinske politike koja je fer. Eto toliko od mene za danas. Želim i nadam se da ćemo na konstruktivan način e, svi skupa upravljati ovim našim brodom. Hvala lijepa. Samo kratko, imate pravo, ovaj odbor će imati puno posla i ima velike odgovornosti sukladno e, Lisabonskom ugovoru. Žao mi zbog toga, ali to je tako. Međutim, s obzirom na to, čini mi se da naš kalendar je dosta e, neopterećen i čini mi se da ovo nije najbolji e, forum za promjene u kalendaru, ali bih samo htio reći da je to nešto što biste vi i vaši kolege trebali razmisliti u dogledno vrijeme. Hvala lijepa. Primamo vašu primjedbu na znanje. Mi ćemo još razmotriti na sljedećem sastanku koordinatora 22. srpnja. Ćemo još razmotriti ovaj kalendar i ako ustanovimo da ovaj broj sastanaka nije dovoljan, onda ćemo naravno predložiti i još daljnje datume. Hvala lijepa, time ovaj sastanak završen.